suprotan zahtjev. E, to je objavljeno u zapisniku ove sjednice. Nakon prekida zasjedanja u e, srpnju sam e, potpisao četiri pravna akta koji su e, usvojeni, a u srijedu ću potpisati još jedan akt pravni akt, e, naslovi tih pravnih akata bit će objavljeni u zapisniku ove sjednice. A sada prelazimo na